Prelazimo sada na drugi krug glasanja. Ja nisam zaprimio nikakve nove kandidature za drugi krug glasanja za mjesto predsjednika parlamenta prema pravilima iz našeg poslovnika. Osim toga, rečeno mi je da što se tiče svih kandidatura iz prvog kruga glasanja, da su te kandidature i dalje važeće. Sada molim da poslužitelji podijele omotnice i e, glasačke listiće. Svi znate za proceduru. Molim prebrojače glasova da zauzmu položaje. Dakle, oni koji su za to zaduženi, molim vas da dođu sada do glasačkih kutija, te da mi signaliziraju kada su zauzeli svoje mjesto. Znam da je gospodin Hökmark zadužen za slovo S, ali vidim da njega nema. Gdje je on? Gospodine Hökmarke. Sind alle Zähler an ihren Plätzen? Jesu li svi prebrojači na svojim mjestima? Ja hört mir denn hier keiner zu? Zar me nitko ovdje ne sluša? So, der Wahlgang ist eröffnet. Započinjemo sa krugom glasanja. Sind alle da? Eiler ist da? li svi tu? Gospodin Eiler je tamo. Gospođa Doc je na svom mjestu. Da, tu je. Svi prebrojači su ovdje. Gospođa Doc je tu čak sa svojim bebom. Da.